Okay, colleagues, we now, as I the committee. Poštovane kolegice i kolege, idemo dalje. Sastanak DEVE odbora, INTE odbora i odbora TRADE. Za one koji jučer nisu bili ovdje, ovaj tjedan imamo čitav niz e, ljudskih prava na rasporedu. Radi se o 70. godišnjici opće deklaracije o ljudskim pravima koju obilježavamo. E, ovdje e, smo sada na točki 25, ugovor UN-a o transnacionalnim korporacijama i drugim poduzećima u području ljudskih prava. Ono što danas želimo čuti jest izvješće EAS-a o trenutačnom stanju. Radi se o posljednjem krugu pregovora s transnacionalnim korporacijama i drugim poslovnim subjektima ili poduzećima. Znamo da pregovori traju još od 2014. Imamo radne skupine s mandatom da se izradi međunarodno pravno obvezujući instrument koji će pokrivati ljudska prava u transnacionalnim korporacijama. Četvrti krug razgovora održao se prošli mjesec kako je i što je polučila Evropska unija. E, to je važno zato što smo 4. listopada mi kao parlament donijeli rezoluciju i pozdravili smo interparlamentarne e, rasprave. Pozvali smo države članice da se konstruktivno uključe u UN-ove pregovore kako bismo došli do tog obvezujućeg ugovora Zanima me stajalište država članica i što Evropska unija, odnosno EAS, može reći o tim razgovorima. Gospođa Luiz Rage će nam govoriti o tome iz službe EAS-a, ali prije toga Bert Lange. Hvala. Naravno, Radi se o trgovinski gledano vrlo važnim pitanjima. Radi se o obavezama transnacionalnih korporacija i due diligence provjera, što je važan dio e, cijelog ugovora. To nije ništa novo. Usvojili smo niz zakonskih akata oko toga. Imamo priručnik za reguliranje sukoba ili konflikata. Imamo nefinancijsko izvješćivanje unutar direktive imamo e, uredbu o drvu. Dakle, jasne su poruke prema korporacijama i poduzećima jer imamo sve više i više globalni lanac vrijednosti, tako da je važno usredotočiti se na ovaj dio trgovine, a ne samo na regionalne ili bilateralne trgovinske sporazume. Tako da doista želimo sa zanimanjem čekamo čuti što se dogodilo u posljednje vrijeme. EAS Hvala. Hvala vam na prilici da uzmem riječ danas o ovoj važnoj temi. Zahvaljujem također i na podršci koju smo dobili i zato smo i snažno je progovorili o ljudskim pravima u poslovnim korporacijama. Već ste govorili o e, tome da je na listopadskoj plenarki odlučeno o e, obvezujućem instrumentu. Ja neću sada o tome govoriti. Četvrta sesija međuvladine organizacije održana je 15. listopada u Ženevi. Europska unija je u Ženevi željela imati ograničeni angažman uz opći stav a to je da treba zaštititi ljudska prava u transnacionalnim korporacijama. Najvažnija zabrinutost vezano za nacrt ugovora, to je bio prvi put da vidimo ugovor pred sobom, Dakle, e, zabrinutost se odnosila na cijeli proces i na kraju smo izrazili rezervu na cijeli ugovor. Ovaj krug pregovora ocijenili smo pozitivnije od ranijih krugova pregovora. Predsjedanje je bilo relativno neutralno, ali još uvijek nas brine i sadržaj i postupak. Što se sadržaja tiče, predloženi instrument još uvijek ne pokriva sve kompanije. Primjenjuje se samo na transnacionalne aktivnosti i ne temelji se u potpunosti na našim načelima. Nema uopće niti referenci ili upućivanja na un smjernice u samom tekstu. Sadržajno to znači da nedostaje izvan sudsko reguliranje sporova i sl. Nadalje, što se tiče samog postupka ili procesa, Željeli smo neovisno predsjedanje koje bi bilo uključivo, transparentno i predvidivo i temeljilo se na uspostavljenim praksama rada ovakovih međuvladinih skupina. A to bi značilo da rezolucija na kojoj se temelji proces treba biti obnovljena, ali to nije bio slučaj na posljednjem sastanku UN-ovog vijeća za ljudska prava. Mnoge države su imale sličan stav kao Europska unija. I sada vjerujemo da će u revidiranom nacrtu ugovora biti održene zabrinutosti, a to ćemo tek vidjeti u lipnju 2019. godine. S parlamentom smo još i raspravljali o tome da cijeli proces nema dovoljnog zamaha. Sjedinje države, Kanada, Singapur i tako dalje. Važne države nisu za stolom a države koje su bile nazočne, samo 27 država uzelo je riječ tijekom e, rasprave koja je trajala tjedan dana. Sada procjenjujemo rezultate četvrtog kruga rasprave. Hoće li taj proces dovesti do veće zaštite žrtava i napraviti e, jednaka pravila na e, E, u društvenim e, odnosima za sve. S time razgovaramo i o civilno, sa civilnim društvom i sa predstavnicima drugih skupina. Željeli bismo čuti i kakav je, kakva je vaša ocjena cijelog procesa i nacrta ugovora. Želim samo reći da u odnosu na cijeli postupak Evropska unija ima značajnu povijest u primjeni ljudskih prava putem nacionalnih e, planova E, vezano za UN-ove smjernice. Evropske kompanije, europska poduzeća e, provode tu inicijativu e, sama. Evropska unija ima i sama određene zakonske akte o kojima smo govorili, direktiva uredba o, o drvu, o mineralima koji dolaze iz područja sukoba, različitih drugih inicijativa vezano za odgovorno ponašanje korporacije i poslovnih subjekata. I na kraju, Nastavit ćemo raditi na poštivanju ili porasta poštivanja ljudskih prava, na pristupu pravnim lijekovima, a isto tako ćemo se i zalagati za jednaka pravila e, za sve što bi trebalo zajamčiti e, primjenu međunarodnih standarda. Evo, toliko uvodno od mene, spremna sam odgovoriti na vaša eventualna pitanja. Hvala vam. Hvala. Sada govorim u svoje vlastito ime, ali istovremeno ime i e, kolege Makilada e, koji ne može biti ovdje. Naime, u parlamentu e, se preko granica klubova postoji jedan snažan pritisak i to se vidi u rezoluciji usvojenoj 4. listopada, a e, mi nas zajedno sa e, zastupnicima iz drugih klubova e, e, smo radili već na e, i lokalnoj, regionalnoj razini i europskoj razini kako bismo osnažili kampanju koja podržava ovu obvezujuću kampanju. Naime, mi jednostavno smatramo da se ne možemo ponašati kao da je sve u redu i da tako trebamo i nastaviti. Treba nam jedan sveobuhvatni okvir E, kako bismo okupili različite komadiće cijelog mozaika e, e, u jedan koherentni okvir. E, e, smjernice Ujedinjenih naroda su korisne i dobre, ali nisu dovoljno. Naime, kad bi bilo dovoljno imati neke dobrovoljne smjernice, onda bismo živjeli u svijetu gdje bi e, se sve reguliralo smjernicima. Međutim, one su se nažalost već pokazale neadekvatnima i upravo zbog toga smo mi zatražili obaveznu dubinsku analizu kada se radi o mineralima iz područja zahvaćeni sukobima i nekim drugim slučajevima. Dakle, doista je frustrirajuće da smo se sad ovdje u pogledu ovog dokumenta našli u ovom impasu, dakle da imamo e, problem u samom procesu, da ima problem u pogledu sadržaja. Tu postoji prostora za diskusiju i e, mislim da ćete i ovom domu e, će mnogi imati određenih rezervi ili strahova o tome koji bi treba biti opseg obvezujućeg instrumenta i tako dalje. Međutim, e, mi ne možemo sada ući u odgovarajuću interinstitucionalnu e, raspravu, a to je vrlo loše i ako sad govorim samo svoje ime, e, doista frustrirajuće. Dakle, mi e, kao zastupnici znamo da se vode rasprave o tome da različite zemlje širom svijeta imaju svoje stajalište, recimo nulta stopa poreza, mi bi sad već mogli komentirati da li nam se to sviđa, E, ili nam se ne sviđa, s kim smo se mogli povezati na globalnoj razini. Dakle, jednostavno ovo nije sad tu <laughs> samo moja žalopojka, imam jedno pitanje na kraju. Pitala bih naime što je prema vama jedan konkretan i realan e, kalendar, e, kad će Evropska moći se konstruktivno uključiti u ovu raspravu. Naime, meni se čini da pomalo stižemo do kraja perioda u kojem jednostavno možemo šuteći sjediti na sastancima u Ženevu ili na drugim mjestima, a da nemamo neki jasan mandat. Ovaj dom je vrlo jasno rekao što misli o tome. Imali smo već osam rezolucija, e, dvije e, sa skup, Euro, e, Skupštine Evropske unije Latinska Amerika. Dakle, šta još nam treba da bismo mogli poduzeti sljedeći korak? I posljednje što želim reći, ono što osnažava tu frustraciju je kad znamo koliko je energije i resursa su različite, različita naša tijela, služba za vanjsko djelovanje e, i komisija i odbori e, u parlamentu, sve su to već e, uložili energiju u to, stvaraju partnerstva sa raznim zemljama imamo dvadesetak e, zemalja e, koje smo već e, kontaktirali jer želimo da ne budemo jedan ekskluzivni klub bogatih zemalja nego da imamo i druge. Dakle, doista mnogo toga radimo da prava u kontekstu multinacionalnih kompanija, ali oni na koje djeluje e, ponašanje multinacionalnih kompanija. Dakle, ti ljudi, ljudi, sada govorimo o ljudima, njih, njih naše e, međunarodno djelovanje ne predstavlja, a ja mislim da je to strašno. Dakle, mi kao Europska unija trebamo inzistirati na e, poštivanju prava ljudi i na tome da tvrtke poštuju e, pravila i mislim da tako trebamo djelovati na međunarodnoj razini. Bernard imaš li kakvo pitanje? E, po mom mišljenju, jedan od razloga zašto se tu stvari ne kreću je situacija u državama članicama. Možda biste nam tu malo više mogli reći kako koje države razmišljaju, kakvo je njihovo sudjelovanje kada na sastancima u e, Ženevi, koliko sudjeluju u cijelom procesu, pa ćemo tako dobiti jednu jasniju sliku tko je tu angažiran, e, a tko e, nije. Marijanena. Da, kao što je Jude već rekla, mi smo e, postavili pitanje Europskoj komisiji koje su, među državama članicama one koje najviše podržavaju ovaj pristup, dakle e, zalaganje za, za pravno obvezujući globalni instrument. Na to nismo dobili odgovor, pa sada ponavljam svoje pitanje. Judy je upravo e, rekla kako smo kako mi to podržavamo i to preko granica e, klubova zastupnika dakle preko nekih stranačkih e, granica kad god smo glasali E, recimo o obvezujućem pristupu za dubinsku analizu. Ponovo smo sasvim jasno pokazali što mislimo. Imamo i e, prijedlog komisije E, kad, kad komisija traži nešto dobrovoljno, mi to pretvorimo u nešto obvezujuće. Znači, jasno je koje je naše stajalište, ali da, pitanje je kako koja država članica e, razmišlja. Mislim da nam je važno imati tu informaciju kako bismo u našim državama, odnosno u samim državama, mogli voditi kampanju i postaviti im pitanje žele li one braniti interese i prava građana e, ili ne. Hvala. Lola Sanchez. Hvala Linda. Evropska unija i odgovornost na korporacijama je povijest povijest stalnog zapinjanja u slijepoj ulici. Dakle, Evropska unija podržava ovaj proces i nakon što smo donijeli vrlo važnu rezoluciju 4. listopada, mi se nalazimo na istom mjestu gdje smo bili prošle godine. Evropska unija, druge države i žrtve e, na cijelom svijetu nisu samo frustrirane, nemoćne i s pravom osuđuju Evropsku uniju da ne pokazuje dovoljno hrabrosti koje bismo trebali. Mi smo doista sada slični Ujedinjeni, Sjedinjenim američkim državama i, i gospodinu Trumpu. Nama se doista činilo da će Europska unija imati snage pokrenuti proces u okviru pravnih okvira i postaviti naše ciljeve vezano za transnacionalne kompanije i ljudska prava. U Ženevu smo došli sa vrlo konkretnim prijedlozima s nekim elementima koje Evropska unija trebala staviti na stol. Međutim, nažalost, u tjedan dana nismo čuli od strane Evropske unije niti jedan proaktivni stav ili prijedlog Znam da se proces treba e, poboljšati. Čak e, se ni meni ne sviđaju neke stvari u nacrtu ugovora, ali je vrlo tužno da Evropska unija u Ženevi e, nikad nije pokušala biti motor ili pokretač. Nismo čuli da Evropska unija kritizira neke aspekte, već smo čuli da trebamo ambicioznije ciljeve i trebamo ambicioznije ciljeve nego što postoje u ovom nultom nacrtu. Zato što su ljudska prava važnija, važnija nad drugim obvezama i važnije od ekstrateritorijalnih obaveza koje su također nužne u poštivanju ljudskih prava. To ništa nije novo. To sve stoji u rezoluciji Europskog parlamenta od 4. listopada. Ja u Ženevi nisam prepoznala Europsku uniju u koju vjerujem i u koju još tako puno ljudi uvijek vjeruje. Ljudska prava nosimo kao zastavu, a danas smo to prepustili e, samo na volju korporacijama, kompanijama. Dakle, Europska unija je unija koje mnogi ljudi sada više ne E, ne, ne prepoznaju. Što ćemo raditi dalje? Hoćemo li kritizirati proces zbog neaktivnosti važnih država kao Evropska unija? Hoćemo li se povući i reći da države članice same djeluju ili ne? Ne znam, hvala vam. E, ne smijemo e, jutros imati raspravu nakon pola jedan, pa eto moram zbog toga ja kao predsjedavajuće pogurati Heidi Hotala i gospođa Mime još će dobiti riječ, ali molim vrlo kratko. Ja bih voljela čuti nešto više o temama za koje se čini da se unutar Europske unije e, ne slažemo sa onime što imamo u nacrtu dokumenta i dakle što se može učiniti da se e, to promijene. Dakle, meni se čini da je glavno pitanje opseg tog takozvanog ugovora i po stajalištu Europske unije, a i ja tako mislim, se on ne smije odnositi samo na transnacionalne kompanije, nego na sve tvrtke, jer jednostavno globalni lanci vrijednosti su vrlo složeni. E, I je li EU možda e, razmišljalo o tome da E, glasnije progovori u tim međunarodnim e, e, pregovorima, odnosno bi li mogla glasnije govoriti ako bi još uvijek sama imala neki akcijski plan u tom pogledu i sama to provodila. Hvala. Gospođa Mine, da ću vrlo kratko reći vidim da nemamo, e, da nemamo e, prijevoda na nizozemski, pa sad malo moram samo odnosno na ono što sam mogla pročitati, e, malo ću improvizirati. Mislim da je vrlo važno da radimo na obvezujućem instrumentu kako bismo zadržali temu ljudskih prava u svijetu korporacija. Oprostite, stvarno mi je teško sad ovako govoriti dakle u ovom jednom okruženju korporacijskom i vrlo mi je drago da je parlament donio svoju rezoluciju i nekako bi se nadala da bi e, služba za vanjsko djelovanje u svom snažnije ugradila tu rezoluciju u svoje stalište. Razlog zašto je ovaj ugovor e, vrlo važan je to što transnacionalne korporacije ne poštuju nacionalne e, zakone i to je jednostavno jedna posljedica globalizacije e, gospodarstva u kojoj multinacionalne kompanije čine što god mogu kako bi izbjegle nacionalne odredbe. Imamo čitav niz tvrtke koje su stvarno razno razne trikove e, poduzele kako ne bi e, i kako se ne bi, ne bi imalo posljedice njihovo e, zapravo kršenje ljudskih prava. I mislim da moramo dalje raditi na tome i slažem se da se tu treba uključiti i nacionalne tvrtke. Međutim, nije ovo zapravo ključni razlog zašto je ovaj ugovor toliko važan i zašto on mora biti obvezujuće. E, doista mi je žao što države članice nisu same se javile za riječ, jer postoji niz nacionalnih inicijativa za koje bi vrijedilo e, da ih se iznijelo i da ih se e, podržalo. Zapravo ste čini se mogli govoriti nizozemski, ali dobro sad šta je tu je. Da, vrlo kratko, znam da imamo svega par minuta. E, u potpunosti se slažem s onim što su prethodni govornici ili govornice rekle, mislim da neke države članice se doista strašno e, ponašaju i da su one najslabija karika trenutno i to treba jasno reći. E, dakle, e, u svijetu kada, u kojem Trump pokušava unistiti sve što imamo u multiritalizmu, onda bismo mi trebali biti glavni zagovornici i onaj temeljac takvog multilateralnog nastupa ovdje to je nešto o čemu bi OECD trebao e, govoriti jer su preporuke su u skladu sa njihovim smjernicima i vodili se tu kakva e, rasprava. Dakle, to je klub e, bogatih industrializiranih zemalja i sad ako oni uvedu neko, neke mjere, time smo praktički pokrili svako kog bi trebalo pokriti. Hvala vam. Mnogo je pitanja postavljeno. Ja ću odgovoriti što najbolje mogu i znam da moram to kratko učiniti kao prvo u potpunosti se slažem da smo mi glavni zagovornici ljudskih prava i da to želimo biti. Dakle, to nije nešto što se dovodi u pitanje ni na koji način zašto se nismo snažnije uključili u proces. Mi se jesmo uključili snažnije nego e, ranije, ali nismo u potpunosti. A zapravo je već rečeno zašto? Zato što nemamo mandat za to. Dakle, jednostavno nemamo mandat za ulaske u pregovori. onda ne možete pregovarati ako nemate taj mandat. Mi smo iznijeli e, svoje e, zebnje zemlje i strahove u pogledu nekih tema, a razlog zašto se ne želimo samo usredotočiti, na da se ne želimo želimo samo usredotočiti na transnacionalne e, kompanije nego i nacionalne. Naime, ako e, moramo imati ista pravila za sve, a to nemamo ako se usredotočimo samo na neke tvrtke. Što se stajališta država članica tiče, e, države članice su usklađene, odnosno jednoglasno podržavaju stajalište Europske unije. Tu ne bih bila tako kritična prema državnim članicama. Nismo do sad imali slučaj gdje ne bismo bili jednoglasni i intervenirali smo i glasno rekli koje je naše stajalište, što mi e, radimo i što očekujemo kakve će biti posljedice ovog procesa. Dakle, države članice su do sada u potpunosti podržale e, takvo stajalište i govorili smo glasom Europske unije, ali sa tom jednoglasnom potporom. Kada sam postavila pitanje kako se procjenjuje e, stav Europskog parlamenta, onda e, E, e, nam što se tiče e, rezolucije od 4. listopada, ja sam ju temeljito pročitala, ali moje pitanje nije to značilo, nego je značilo sada, nakon sjednica, nakon kojim je bilo niz partnera, čini li vam se da je tu ostvaren neki napredak ili ne. Što se tiče budućih koraka, u ovom času, kao što sam već rekla,